Uh, good morning everyone. Dobro jutro svima. Prva točka dnevnog reda, usvajanje dnevnog reda. Ako nema ako nema primjedbi, onda možemo smatrati da je dnevni rad usvojen. S nama je jutros povjerenik Arias Kanjete. Za početak mu zahvaljujem što je došao na sastanak. Razgovarat ćemo o prijedlogu emisija ugljičnog dioksida za automobile i kamionete. Uvjerena sam da će izvjestitelji, izvjestitelji u sjeni nam pomoći da učinimo sve kako bi Evropska unija usvojila svoj novi zakonodavni prijedlog za smanjenje emisija za vozila, emisija ugljičnog dioksida. Izvolite, povjereniče. Hvala lijepa i hvala lijepa što ste danas pozvali komisiju da predstavi svoje prijedloge o normama za emisije ugljičnog dioksida nakon 2020. godine. No, za početak dopustite mi da zahvalim na izvrsnoj suradnji između vas i nas i eh, tome što smo jako dobro radili na tri projekta, tri prijedloga smanjenje stakleničkih plinova za 2030. godine i na projektu LULUCF. Zahvaljujem se svim izvjestiteljima i izvjestiteljima u Sjeni i svim članovima odbora koji su radili na tim prijedlozima, jer kada se naš e, rad dovrši, to će biti vrlo značajno za provedbu Parijskog sporazuma i e, smanjenju e, za za smanjenju dakle, emisijskih plinova ugljičnog dioksida. Čestitam i novoj izvjestiteljici koja će raditi na ovom prijedlogu s kojim ću vrlo rado surađivati. Ovo je prijedlog od značajnih političkih razloga. Više od 50% eh, emisija ugljičnog dioksida dolaze iz prometa i zato taj sektor zaista mora poraditi na tome da se te emisije smanje. U 1999. godine Europa je smanjila emisije za 23%, ali u prometu se povećale za više od 20%. I E, dalje se nastavljaju rasti u te emisije u sektoru prometa u Europskoj uniji, a nove norme za emisije automobila i e, kombija e, se trebaju smanjiti za od 2020. godine. Govorit ću o razini ambicija i rokovima za smanjenje emisija ugljičnog dioksida zatim poticaji za mm, vozila koje će imati ili nultu ili nisku stopu emisija i treća e, pravila za provedbu. Zapokaćat ću sa ciljevima za emisije ugljičnog dioksida i rokove. U prijedlogu se predlažu realni prijedlozi za 2025. odnosno 2030. godinu za automobile i kombije. I to se sve temelji na dobrim analizama i prijedlozima različitih dionika. Europska unija želi smanjiti emisije. One bi trebale biti 30% manje 2030. godine u odnosu na 2021. godinu. U prijedlogu se predlaže za 2025. jedan e, prijelazni cilj za automobile i za e, e, kombije od smanjenje od 15% za 2025. godinu. Treba zato puno ulagati, a predložene norme jasno pokazuju kako Europska unija ide zatim da se ostvare obveze iz Pariškog sporazuma. Osim toga, novi prijedlog za nove norme za kamione predstavit ćemo u svibnju. Europski potrošači imat će pogodnosti zbog e, toga i a, dobit ćemo i pozitivne rezultate od čišćeg zraka do e, otvaranja radnih mjesta. Kako bi Europska unija ostvarila ciljeve za 2030. godinu, obveze iz Pariškog sporazuma i e, dugoročni ciljevi za vozila s nultom stopom emisija morat će dakle imati značajan dio tržišta. Zakonodavni prijedlog uključuje inovativni sistem kako bi proizvođači automobila eh, imali više takvih vozila na tržištu. U ovom prijedlogu nalaze se mjerila i kriteriji o broju vozila koja bi se trebala staviti na tržište 2025. odnosno 2030. godine. Budu li proizvođači na tržište stavili više takvih vozila, više nego li stoju kriterijima, oni će zato dobiti e, podsticaje jer sam sustav e, posticaja je tu kako bi se odnosio kako na vozila s nultom stopom emisija ugljičnog dioksida kao i sa malom stopom emisija. Norme se odnose na ona vozila koja će se e, imati i jedan sustav e, gdje će u potpunosti računati se u zbroj ona vozila s nultom stopom emisija, dok će ona sa niskom stopom emisija imati malu, e, drugačiju brojčanu vrijednost. U svakom slučaju ovdje se otvara velika mogućnost i za evropske proizvođače. A posticaj će ovisiti i o mogućnosti infrastruktura i e, za punjenje baterija i o broju mjesta za punjenje koje bi trebali biti konkurentni. Kako bismo imali dovoljnu infrastrukturu za punjenje, e, paket o e, čistoj mobilnosti uključuje i mogućnost punjenja na alternativna gorista sredstva su stavljena kako bi se izbjegla dilema o kokoši i jaju drugim riječima e, hoće li se zbog broja punjača potrošači odlučivati za takva čista vozila. Moramo e, također udovoljiti potrebama potrošača s konkurentnim cijenama i vrlo je važno da se e, u Europi opredile za baterije koje će biti e, nove generacije i prave za budućnost, što će biti pogodno za europske proizvođače. Sve to treba biti dio europske integrirane industrijske politike pa će to omogućiti da se najbolje baterije u budućnosti proizvode upravo u Europskoj uniji. Želimo također imati dobru provedbu zahvaljujući dobrim pravilima. To će omogućiti da se izmjene, izbjegnu manjkavosti sustava i imat ćemo postupak testiranja za laka vozila koje će davati e, bolje rezultate, bolja mjerenja. Emisije CO2 nakon testova homolegacije trebaju biti vjerodostojni. Zato ćemo koristiti podatke iz sustava za mjerenje E, potrošnje goriva koji će uskoro postati obvezni u našim vozilima. Na taj način će taj sustav zaživjeti i ne samo na papiru, već i u stvarnosti. Provjere konformiteta također su važne. Za slučaj da se uoče manjkavosti, one će biti uključene također u provjeru usklađenosti proizvođača s ciljevima. Europski parlament je također zato tražio nakon ispitivanja koje je načinio odbor za e, misije vozila. Zaključno, ovaj prijedlog ispunit će mnoge ciljeve od ciljeva zaštite okoliša do e, ciljeva vezane za otvaranje radnih mjesta. Hvala vam lijepo. Hvala vama, povjereniče. Slijede dva kruga pitanja. Prvo će se javiti koordinatori svaki na dvije minute. Najprije gospodin Belet. Hvala lijepa. Dobro jutro, povjereniče. Hvala vam što ste došli na naš sastanak. E, vi govorite o boljoj provedbi i o tome bih vam htio postaviti pitanje jer će vozila na cestama morati se ponašati istovjetno u testovima u laboratoriju i testovima na cestama. A učinkovitost mjerenja ovisit će, kao što ste rekli, o tome koliko su ti novi testovi dobri te o nadzoru tržišta. Kao što ste rekli, proizvođači će morati e, u nova vozila uključiti i male e, instrumente za e, mjerenje potrošnje goriva. Biće to ključno za dobar nadzor, a Europska komisija mora dobro natirati nacionalne propise vezane za automobile. Želim vas toga pitati, možete li nam dati jamstva da prijevare e, koje smo vidjeli u prošlosti se neće ponoviti, te da će se zaista na taj način ispraviti svi nedostaci na tom planu. Želim vam još postaviti jedno pitanje, povjereniče, o onome što smo mogli vidjeti u novinskim napisima u posljednjih nekoliko dana. Naime, e, ta e, vrlo e, ružna vrlo, vrlo ružni članci koje smo mogli čitati o ispitivanjima na majmunima, ali isto tako i na ljudima u automobilskoj industriji. Komisija je već na to reagirala, ali bih htio čuti vašu osobnu reakciju. Može li Europska komisija e, donijeti neke mjere kako e, bi se takve prakse u budućnosti u potpunosti izbjegle i zabranile? Hvala. Gospodin Danci, sljedeći govornik. Ja sam ovdje umjesto kolegice Dolin koja danas nije biti, ne može biti s nama. Paket o mobilnosti je objavljen, naš klub je dao komentare koje ste sasvim sigurno vidjeli. Pozdravljamo sve vrste mjera za smanjenje emisije ugljičnog dioksida na vozilima, ali svjesni ste sigurno da smo kritični što se tiče opsega i ambicija vašeg paketa. Znamo da države članice moraju napraviti puno više za ciljeve iz 2025. za uredbu o podjeli tereta i važno je također vidjeti ko emisije koje nisu iz ETS sektora vezano za emisije u odnosu na 1990. godinu, a ako E, smanjenja su dakle postignuta u drugim sektorima, dok se u prometnom sektoru emisije povećavaju i bit će vrlo loše ako se nastave povećavati jer će na taj način e, zapravo poništiti sav napredak ostvaren u drugim sektorima. Treba sve napraviti kako bi se postavljeni ciljevi zaista ostvarili i moramo imati značajno poboljšanje emisija u novim vozilima. Moramo jako smanjiti emisije, moramo povećati do 2030. godine udio električnih vozila. I e, moramo jako paziti kako neskrupulozni proizvođači ne bi izbjegli e, ostvarivanje tih ciljeva. Naš klub u Europskom parlamentu zalaže se za strože ciljeve. A pitanje koje vam upućujemo jest što će komisija napraviti kako bi pospješila interinstitucionalni proces i želimo da se sve napravi što je prije moguće kako biste vi e, ostvarili cilj do kojega želite da se završe ove E, ove rasprave i pregovori. Gospodin Demes Maker je sljedeći. Hvala lijepa. Kao što sigurno znate, jesam bio zamjenik predsjedanika odbora za ispitivanje o emisijama e, vozila. Potrebno je dakle da imamo strože norme koje se trebaju na učinkovit način primjenjivati. Ovo ne smije biti prijedlog svega na papiru. Ovaj nam prijedlog daje mogućnosti da ojačamo europske standarde. Sama komisija kaže da je potrebno imati strože norme. Osim toga, one promiču ulaganja i inovacije, ali isto tako omogućuju da imamo tehnološki neutralniju i zeleniju flotu automobila, koja, usput budi rečeno, štedi na potrošnji goriva. A ovakva pravila su nešto što bi naše države članice i same morale podržati jer omogućuju ostvarivanje ciljeva vezane za um, borbu protiv klimatskih promjena. Vjerujem da se ovim paketom to može ostvariti, ali zašto za osobne automobile i kombije govorimo o e, smanjenju odnos, emisija, odnosno ostvarivanju ciljeva do 2030. godinu koja se neće moći ostvariti. Jer u srpnju 2016. godine predsjedavajući e, odbora EMAS je rekao da visoki troškovi mogu kod potrošača imati kao reda, e, reakciju e, da da e, imati kao reakciju da zbog visine troškova se prestanu time u tolikoj mjeri baviti. Ja se zaista želim potruditi da imamo pravila koja će omogućiti da se smanje emisije CO2. Hvala vam, predsjednice, hvala vam, dame gospodo. Veliko nam je zadvojstvo, naravno, vidjeti prijedlog komisije i također drago nam je vidjeti da imamo glavni cilj po ciljeve, ali nismo zadovoljni s razinom ambicije. U Finskoj u biti smo naručili jednu studiju o dizel druge generacije. I evo ga, to nam omogućuje da smanjimo emisije za 90% otprilike, a vi tvrdite da ih možete smanjiti za 30%. Ne, ne mislimo da ste dovoljno ambiciozni upravo zbog toga jer imamo različite pristupe problemu. Stoga bi mi zaista bilo zanimljivo čuti što što više o različitim putovima kako bi se kombiniralo različite tehnologije i ubrzalo hod ka prelasku na čiste automobile. Htjeli bismo također čuti nešto o tome kako ovaj prijedlog može dati svoj doprinos e, cjelokupnim ciljevima koji se tiču Pariškog sporazuma. Kao što su rekli drugi govornici, donekle smo zabrinuti time što Kontrola nije što bi trebala biti, tako da bismo htjeli čuti nešto više o tome, no s obzirom da mi vrijeme istječe, a isto vrijedi i za glas, toliko. Od mene za sada. Hvala vam, gospodine Torvalds. Gospođo Konečna, izvolite. Hvala vam, povereniće, za razliku od kolega ja razumijem vaša nastojanja da ti ciljevi ne budu preambiciozni. Jer e, naime to e, do sad nije vodilo uspjehu, vodilo je samo aferi Dieselgate. Tak, mislim da moramo djelovati razumno i osigurati da doista provedemo sve, da nemamo to sve samo na papiru, nego u stvarnosti zakonodavstvo e, je ovdje povezano međusobno povezano i to na logičan način. Kod ovog pravnog akta ja nemam taj dojam. E, mislim da e, te emisije moraju e, biti stvarne. Ovo sve skupa utječe i na potrošača koji mora trošiti više na različita goriva. To je više od 400 eura e, više godišnje. Laboratorijski testovi koji bi mogli pridonijeti do e, smanjenja e, tih emisija. Mislim da ciljevi e, neće ostvariti ciljeve, emisije će na cestama i dalje biti visoke, a do 2020. bi taj jaz mogao biti još i veći. Mislim da se ne radi o tome koliko je E, cilj ambiciozan ili visok, već se radi o tome da, razlik, da imamo razliku između cilja na papiru i realnih vrijednosti i da ta razlika bude što je manja moguća. Papir može podnijeti sve, no ljudska pluća već i manje. Mi želimo i dalje razvijati testove, emisija, autoproizvođači moraju e, dovesti automobile u skladu sa stvarnim vrijednostima CO2. Komisija je analizirala CIDELT i TNO za ove dvije uredbe i u ovoj studiji stručnjaci su došli na zaključak da ukoliko treba zadovoljiti ciljeve Evropske unije od 16% od 2050 u emisije smanjenje emisija auta moraju se vršiti na še, ritmom od 6% godišnje. Također su rekli da treba e, i veće uštede u drugim sektorima. Istovremeno su rekli da najveća ušteda cijene i za društvo i za korisnike mogu biti ostvareni puno zahtjevnim pravilima i međunarodne udruge su došle do zaključka da bi bolja, bolji rezultati bili ostvareni sa smanjenjem od 70% od 2030. godine. Dakle, doista se, za, se interesiram zašto je komisija odlučila da e, ciljevi smanjenja budu e, takvi da nisu kompatibilni sa ciljevima za 2050. niti sa Pariškim, Pariškom klimatkom konferencijom, a istovremeno ne dovodi do maksimalne koristi za društvo. Ima drugo pitanje povezano je s tim. Dakle, procjena cijene komisije za unapređenje korištenja goriva za konvencijalne motora na sagorijevanje znatno su za e, onoga što je zaključaka i CCT-a i konzultanata koji su analizirali e, podatke za komisiju. I kao što je to kolega malo prije tražio, izgleda ne samo automobilska industrija, već Europska komisija također nisu stvarno iskreni u analizi potencijala smanjenja troškova koje je moguće ostvariti i uključiti u uredbu. Dakle, da li biste, molim vas, mogli objasniti kako ste došli do navedenih eh, procjena troškova u ovim prijedlozima? Hvala, gospođa Evi. Dobar dan, povjereniče. Čini mi se da, nažalost, još jedan puta vidimo ovdje komisiju koja je jaka prema slabima, a slaba prema jakima. Zašto to kažem? E, ovih dana čuli smo da su saslušani velik broj ministara okoliša u Europskoj uniji zbog loše kvalitete zraka i da Europski sud stoga bi izdao globe za to. I za mnoge će to biti jako skupo. U Italiji primjerice imamo najviši stupanj onečišćenja zraka u Europi. Naravno da se mnogo toga treba napraviti da situacija poboljša Međutim, to će se odraziti na građane koji će osim toga morati plaćati i visoke poreze zbog toga. Meni se čini da Europska komisija kada se bori za bolji zrak, naročito u sektoru prometa, to još čini preslabo, jer cilj od koji je predviđen za 2030. godinu je prenizak, a ne sviđa mi se što mi je žao e, ovaj sustav nagrada i podsticaja neće funkcionirati zato što istovremeno nema sustav globi, odnosno kazni za proizvođače automobila. Čini mi se dakle da Europska komisija nije ovdje pokazala dovoljne ambicije i koji nikako e, da e, pomogne Europskom parlamentu. Ne može se uvijek e, osloniti samo na Europski parlament koji se u konačnici mora suočiti s državama članicama koje se nužno bore protiv ovih prijedloga. Najljepše hvala, ovim smo zaključili prvu rundu pitanja. Povjereniče, imate riječ. Najprije želim se zahvaliti svim izvjestiteljima koji su se javili za riječ i time pokazali značaj ovog dosija. Komisija je trebalo jako puno vremena da izradimo ove prijedloge jer smo dobili e, ogromne informacije od analista, održani su stotine sastanaka prije nego što smo došli do ovog konačnog prijedloga za koji neki od vas smatraju da nije dovoljno ambiciozan. Vjerujte mi da je komisija sagledala sve aspekte kada smo radili na pripremi ovog prijedloga. Imamo u EU važnu, jako važnu e, automobilsku industriju, jako važne uloge glede zapošljavanja u određenim državama članicama. Moramo unaprijediti kvalitetu zraka za naše sugrađane, moramo razvijati E, infrastrukture za punjenje, razvijati akumulator u Europskoj uniji i tako dalje. Sve to istovremeno. I moramo ispuniti tako i obveze Pariškog sporazuma. Dopustite odmah da kažem sljedeće, jer neki su kritizirali e, ciljeve smanjenja emisija i rekli da to nije dovoljno ambiciozno imajući na umu Pariški sporazum. Želim reći sljedeće, kada komisija iznosi prijedloge i o sustavu ETS-a i o LULCF-u. Ovaj prijedlog je ulazi u okvir naših trenutnih obveza prema Pariškom sporazumu i tu su uključeni doprinosi svih sektora. U našem prijedlogu uspostavili smo pravu ravnotežu između tri glavna cilja – koja moramo istovremeno imati u obziru, a ne zasebno, dakle utjecaj na okoliš, ušteda za potrošače i utjecaj na zapošljavanje. Što se tiče zaštite okoliša, cilj od 30% koji će omogućiti dakle, državama članicama da ispune svoje cilje za 2030. za ne ETS eh, sektore. Rekli se da transport treba dati puno, treba puno više raditi, ali i zgradarstvo i energetska učinkovitost. Znate, parlament je e, da, jako ambiciozan sa ciljem od 35%, pardon, pariški sporazum. Dakle, to se može ispuniti, ali kao što znate, u uredbi o podjeli e, napora ne govorimo koliko svaka država članica treba uraditi u svakom sektoru, jer to ovisi o različitim situacijama u kojoj se nalaze države članice transport nije isti u Austriji kao u Malti ili u Cipru. Dakle, svaka država ima svoje specifičnosti, no imaju to sve na umu, rad analitičara u, ovoj uredbi pokazuje dakle potrebu za smanjenjem emisija u cijeloj Europskoj uniji od 25% cjelokupno. Dakle, kad vidimo svoje ciljeve od 30%, tu ćemo dakle, imati mogućnost smanjenja emisija od 22%. Dakle, analitički gledano treba ispoštovati cilj od 25% smanjenja emisija u cijelom sektoru transporta, ne samo e, automobili i laki kamion. A prijedlog je 22. Preostalih 3% trebamo dobiti novim mjerilima, novim standardima za kamione. Dakle, kad uzmemo zajedno ova dva prijedloga, ispunit ćemo razinu smanjenja koju smo se obvezali ostvariti sukladno s našom strategijom. Ako pogledamo opciju 40% smanjenja, to je moguće ako se sagleda samo aspekt zaštite okoliša, No, problem je da li je to e, isplativo socijalno gledano i kroz prizmu zapošljavanja. Jer razlika između smanjenju od 30% i 40% glede smanjenja emisija CO2 je takav da, znate, možemo mi smanjiti koliko hoćemo i onda ćemo napraviti veliki e, utjecaj, ali utjecaj i na zapošljavanje. Zatim tu su postavljena i pitanja o ulozi koju će imati uloga e, koju će imati komisija tijekom ovog postupka. Pa to će biti uloga koju smo uvijek imali kao prvo. Mi smo posrednik e, između parlamenta i vijeća. Drugo, olakšavat ćemo rad parlamenta. Ako parlament pita koje su posljedice uspostave, recimo razine smanjenja od 50% za nezaposlenost, mi to trebamo napraviti. Koje su koristi za zaštitu okoliša? Evo, mi ćemo sve tehničke informacije staviti na raspolaganje da se vidi koje su posljedice prijedloga koji, koji je predložen. Ali tu je kraj uloge komisije. A onda, da, tu su tisuće lobija, ali imat ćemo i stotine studija prije nego što, e, imali smo stotine studija prije nego što smo iznijeli ove prijedloge. Dakle, provjerili smo sve moguće tehnike sa vanjskim suradnicima, konzultantima, onda smo išli u pogon u tvornice da vidimo koja je, je trošak svih tih mogućih tehnika tako da imamo sveobuhvatno znanje o tome. Analizirali smo više od 80 e, različitih tehnologija i analizirali smo troškove koje to može predstavljati. Što se tiče smanjenja od 30% E, to će stvoriti dobit za sve potrošače, jer viša cijena koju bi potrošač trebali platiti za učinkovitije automobile e, bit će e, kompenzirana novim uštedama. Evo primjera, za nove automobile ušteda će biti od 300 eura za auto kupljeno 2025. i 500 eura za auto kupljeno, auto, vozilo kupljeno 2030. Ako uzmemo onaj cilj od 40% smanjenja, ocjena učinka jasno pokazuje da 40% povećava dobit za potrošače od 300 eura prosječno po automobilu, a trošak e, za proizvođača bi, se, bi porastao za 800 eura prosječno po vozilu. Tu ima također i utjecaj e, i na zapošljavanja. Dakle, ovdje imamo problem da vidimo kako zajamčiti e, dobru tranziciju i da omogućimo da se e, obuče, odnosno sposobe radnici za nove vještine. Kako reći? Dakle, potreba je, želi se razvijati električno tržište. I tu će doći do velikih promjena, jer električni automobili imaju više manje 300 dijelova, a tradicionalni tradicionalna vozila imaju prosječno 1300. Dakle, opskrbni lanac bit će i tekako e, doveden u pitanje. Zato smo iznijeli ovakav prijedlog. E, ovdje imamo tranziciju pred sobom. Dakle, moramo zajamčiti tu tranziciju na vozila sa nultom stopom emisija, ali to je nešto što moramo napraviti progresivno i zato smo imali potrebu da napravimo i definiciju tih vozila. Zatim, automobilski sektor zapošljava izravno 2,5 milijuna ljudi u Europskoj uniji no tu su i dobavljači i, drugi, dakle to je znatno više, ali u nekim regijama to je jasno e, veća koncentracija, na primjer u Češkoj republici više od 3% aktivnog stanovništva radi u tom sektoru e, u Mađarskoj, u Rumunjskoj isto tako oko 2%. Dakle, u nekim državama to može imati jak utjecaj. Dakle, u prijedlogu smo uzeli razmatranje sve moguće elemente, dakle okoliš, e, tehnologiju, e, postupnu tranziciju i tako dalje. I još jedna važna stvar, a to su postojeće, nepostojeće infrastrukture. Ako sjetite, e, kada smo radili na jednoj drugoj direktivi, nismo imali E, veliku razinu ambicioznosti glede e, izgradnje infrastruktura za punjenje. Dakle, tu je trebalo imati veće, veću razinu ambicioznosti, tako da trebamo i tu napraviti jedan uravnotežen prijedlog. Naravno, ako želimo da greške iz prošlosti ne budu ponovljene, mi smo uveli dva nova elementa, jer naime, jasno je Dakle, WLHTP e, ima svoje sustave testiranja, ali tu je još jaz između laboratorijskih i stvarnih e, uvjeta vožnje. E, sad, važno je da se to ne poveća ta jaz. Zato smo uveli dva nova elementa kako bi se pojačala kontrola. Imamo novi instrument kako bi se analiziralo emisije jer od ključnog značaja je da VLDP bude e, sudjeluje u ovome i imamo četiri sustava mjerenja da potrebno je da ih se u potpunosti iskoristi. Dakle, svaki automobil će imati standardiziranu potrošnju goriva i moći ćemo nadzirati podatke o tome i vidjeti koja je razlika između laboratorijskog testiranja i stvarnih uvjeta vožnje. Takav sustav će nam omogućiti dakle, da dobijemo agregirane podatke e, koje ćemo moći javno objaviti i potrošači će imati još jedan dodatni interes kako bi razumijevali učinkovitost e, svojih e, automobila. Zatim, tu je i prijedlog konformnosti o emisijama CO2. Tu imamo za cilj da zajamčimo da potrošači dobiju ono za što plaćaju i da su auti onoliko čisti kao što se tvrdi da jesu. Dakle, komisija je već E, potvrdila e, ovo u kontekstu homologacije e, automobila i Europski parlament je to podupro, no konačni kompromis nije mogao zadržati taj element teksta i zato smo mi to uključili u ovaj zakonodavni prijedlog i doista računamo s vašom podrškom kako bi to konačno stupilo na snagu. Postavljeno jedno konkretno pitanje o procjeni troškova zadnji put. Dakle, naše procjene utemeljene su bile na više od deset studija i, i dalje surađujemo sa centrom GSC kako bismo evaluirali koristene tehnologije. Tako da mislim da smo u prošlosti imali velike razlike između procjene troškova tako da to treba izbjeći, izbjeći takve greške. Zatim, još jedno konkretno pitanje. Pitanje o poticajima. Ovdje imamo prijedlog za poticaje, jer Europa nije na pravom putu i kasni u globalnoj utrci e, za čist te automobile. Danas e, električni automobil predstavljaju oko 1% prodaje novih e, vozila. Postoji jako grančan broj električnih automobila, a u Aziji e, se može birati između više od 400 različitih automobila. danas razina ulaganja u Europi je takva da Evo, e, Kina i Kalifornija žele proizvoditi 7000 električnih automobila dnevno do 2025. godine. Mi želimo da ulagači dobiju valjane signale glede ulaganja u ovaj sektor. Jedan od vas rekao je zašto se ne uvedu globe, kazne. Dakle, da bilo bi dobro da imamo ekvivalentu onog sustava bonus maus dakle, poticaj kazne. U biti krenuli smo jednim putem u kojem bismo u praksi spostavili mandat, odnosno cilj. E sad, Možete me pitati zašto komisija nije dobila mandat? Pa razlog je jednostavan. Možete uspostaviti jednostavno mandat, to jest obvezu da se ostvare neki ciljevi uz predviđene kazne, ali onda morate imati instrumente za ispunjenje tih ciljeva. Dakle, uspostavi se, odredi se mandat, pot, fiskalni poticaj, uvjeti za punjenje no, nametnuti mandat proizvođačima, a ne na raspolaganje e, sustav na nacionalnoj razini da se olakša e, kupovina električnih e, automobila ili automobila s nultim emisijama, a istovremeno ako nemamo mogućnosti da se razvija sustav punjenja, onda to doista sve ne olakšava mandat. Naravno, mi imamo penale, odnosno kazne ukoliko proizvođači ne ispune ciljeve e, smanjenja emisija CO2. To je jasno jer tu imamo tehnologije, ali kako bi se koristilo i prodavalo električne na vozila i olakšavalo njihovu kupovinu, onda moramo imati infrastrukturu za punjenje. Tako da predlažemo da na svakom javnom mjestu, na svakom parking prostoru, za svakih deset parking parkirališta da ima jedna punionica, ali to nije prihvaćeno. A to nije ni parlament usvojio. Dakle, to je jedan razloga zašto nismo uzeli taj sustav, taj pristup eh, bonus malus. I evo, zaključno. Onda. Posljedno su i neka pitanja o glede recentnih eh, informacija o testiranju emisija na životinjama i ljudima. Kao što možete lako pretpostaviti, komisija je šokirana tim vijestima, kao i svi drugi, nismo znali da njemačke e, saznam smo da njemačke vlasti istražuju to pitanje. Jasno je da komisija smatra da testiranje na životinjama mora biti zabranjeno u Europi i idemo tom tim putem i radimo dakle da nađemo alternativne postupke, ali savršeno jasno da e, istraživanje na životinjama je podloženo po jako strogim pravima u Europskoj te smatramo da e, to da se s tim mora u potpunosti prestati u Europi, a da ne spominjemo tu uopće testiranje na e, ljudima. Hvala. Sada prelazimo na drugi krug pitanja. Sada ću vas zamoliti da vaše pitanje ne traje duže od jedne minute. Prva je gospođa Juso. Izvolite. Hvala vam. E, ja smatram da su ovo razumne mjere i važno je da se ostvare. Što se emisija tiče, one su vezane i uz težinu vozila s novim tehnologijama koje se tamo moraju ugraditi, dakle, a pritom je potrebno uzeti u obzir e, da se traže sve veća vozila, a e, Postoje li tu kriteriji od strane komisije? Jeste li predvidjeli neke poticaje u smislu veličine, barem što se tiče gradova? E, što se tiče emisija, pozdravljam ovo što je povjerenik rekao da mjere moraju biti reprezentativne i realne, moraju isto tako biti i transparentne i moraju se češće objavljivati kako bi bilo moguće ispitati i provjeriti odgovarajuće podatke. I sljedeće pitanje. E, dakle direktiva za e, davanja za CO2 za vozila e, da li će se odustati od toga i kada govorimo o cijelom trajanju vozila postoje i drugi aspekti koji uzrokuju emisije CO2. Hvala gospodine Prnju, izvolite. Povjereniče, evo samo par riječi. Želim postaviti par pitanja i reći vam do koje mjere cijenimo vaš rad i to već od 2014. godine, tako da se nadam da, evo vidim da imate zamotanu ruku, da ste povređeni, tako da se nadam da to neće dovesti u pitanje vaš e, dinamizam i učinkovitost kojim sam se mogao osvjedočiti u svojstvu izvjestelja Europskog parlamenta još na konferenciji COP21, a i drugdje. Ali evo vidim da je i vaša ljeva ruka jako aktivna, dakle, što se mene tiče, to je u najmanju ruku dobar znak. Dakle, evo par riječi povjereniče. Želim vam reći da zakonodavni paket mjera o čistoj mobilnosti koji predstavljate čini nam se perspektivan za budućnost u kontekstu naravno u kojem treba donositi zakonodavne odluke. To je jedan od ključnih e, e, elemenata za europljane, imajući na umu problematiku zdravlja koju stvara stvaraju emisije vozila i promet e, u našim velikim e, metropolama, kao što je to slučaj i ovdje u Briselu, na primjer. Evo imam par komentara i sugestija, povjereniče. Kada se radi o uredbi o novim e, normama za smanjenje emisija za nova vozila, smatram da bismo mogli biti ambiciozniji i povećati cilj smanjenja emisije na 40%, a ne 30% do 2030. Trebali smo također, ja mislim, učiniti sve što je moguće kako bismo kako bi se prestalo prodavati nova vozila e, koja e, imaju emisije u, e, stakleničkih plinova do 2040. godine i raditi na elektrificiranju automobila. Dakle, na taj način bismo uputili jasnu poruku proizvođačima. Toliko, predsjednice. Hvala vam. Predsjedateljice, hvala i povjereniče. Ovdje sam. E, vi spominjete često elektromobilnost. Naravno, elektromobilnost e, jest dobro rješenje u smanjenju emisija CO2, no je li to automatski prihvatljivo za okoliš? E, jesu li e, akumulatori, baterije održive? Odakle dolazi ta struja? To su pitanja koja se također e, moramo pitati. Ono što mi nedostaje neke druge stvari koje se odrađuju u državama članicama kako bi se, ispunili, kako bi se ciljeve. Spomenuli ste različite države članice. Mi na sjeveru Europe imamo dosta CNG-a, znači organskog biootpada koji se koristi za proizvodnju bio e, plina i e, koristi se automobilima kao CNG. Ako e, smo stvorili alternativnu infrastrukturu za čišću energiju, onda e, mi e, ne gledamo samo elektromobilnost, već CNG, vodik i tako dalje. Zašto ne spominjete sve te druge mogućnosti proizvodnje organskog bioplina? Hvala, gospođo Majsner. Gospođa Torres Martinez. Gracias. Bueno, sabemos que estamos hablando de un problema gravísimo de contaminación. Hvala. Ovdje e, govorimo o ozbiljnim problemima vezanim uz zagađenje. Zagađenje koje ubija 400 e, tisuća ljudi svake godine u Europi. Ovo je ogroman problem E, a ovaj, paket treba dovesti do smanjenja zagađenja i ovih zdravstvenih posljedica. U Španjolskoj smo mi jedna od državih, država članica koje ne poštuju e, zadatosti vezane u zagađenje. E, jučer smo, su protiv Barcelone i Madrida određene sankcije zbog nepoštivanja ograničenja. Zanimljivo je to vidjeti ako pogledate mjere e, koje je poduzelo Gradsko vijeće Madrida e, restrikcije u odnosu na vožnju, na parkiranje, korištenje vozila. Sve te mjere su e, članovi vaše stranke Pučena oštro napali Gospodine Kanjete, važno je da odgovorite na sljedeće pitanje. Mislite li da je Manuel Carmele, gradonačelnik Madrida, bio u pravu? E, je li ključno smanjiti te razine prometa? Je li to jedini, jedini način da očistimo naše gradove smanjenje prometa? Hvala, gospodin Turmes. Hvala poštovani povjereniče, želim vam dobar oporavak jer u ovoj borbi će vam trebati obje ruke. Jer će ovo biti strahovita borba. To će biti borba toga da, da li ćemo e, Europu učiniti velikom ili ćemo dizel učiniti velikim. To je borba između karmore, znači lobi koji e, ima, e, ima premoć kod CO2. skandal nije, nije nekakvih deset majmona, već stotine milijuna ljudi koji su izloženi nepravilnim dizel automobilima. A gdje je reakcija e, komisije da makne tih 25 e, e, tisuća automobila koji su, koji e, su nepravedni i neispravni sa ulica. Dakle, budućnost automobila, kažete, električna, povezana, no nije to pitanje. Pitanje je hoće li te, ti automobili biti proizvedeni u Europi. Bojim se da prijedlog komisije ne garantira niti našu klimu, niti smanjenje e, zagađenja zraka, niti budućnost ove industrije. možemo pozvati gospodinu Vismana i gospodina Zelmana na ovaj odbor, jer zgrada i oni imaju utjecaja na sastavljanje predloga komisije. Hvala. Hvala vam. Gospodin Gizeke. Hvala vam predsjedateljice, hvala povjerenice E, naravno, nekad se moramo stidjeti u ovom odboru, no ne želimo ovdje imati kazalište, već e, govoriti o emisijama CO2. I ja ću pokušati govoriti stručno. Vi ste predložili jedan uravnoteženi prijedlog. Mislim da kod svih ambicija moramo biti realni e, i da će ovo pridonijeti ostvarenju ciljeva do 2030. sa među ciljem u razdoblju između. Vi sami ste rekli 2 milijuna dodatne mm, e, infrastrukture za punjenje automobila. Mislim da je to čak premalo, mislim da tu moramo biti ambiciozni i za razliku e, kolege Turmesa ja bih rekao e, da je e, elektromobilnost održiva samo ako ta električna energija dolazi iz obnovljivih izvora energije. Jer ako dolazi od ugljena onda nismo ništa postigli u smislu niti CO2 niti e, stajanja na kraju ovom skandalu. Ako bi gospodin Gireke, Gizeke pročitao moje amandmane o obnovljivim izvorima energije, onda bi znao da smo to već izglasali. E, svi električni automobili u Europi će ići na e, električnu energiju koja je e, koja je proizvedena iz zelenih izvora. Pa vi ne znate čak ni moje ime. Ja nisam gospodin Girek, već gospodin Gizeke. Zadnji put smo ovako probleme imali sa gospodinom Brennanom. Zastupnici su se uzbudili malo. Dobro, vratimo se na govornike. Gospodin Danas, <laughs> Ovo je jako zabavno, sad mi se čini da sam se upleo u neku svađu. E, sada e, ne govorim u ime Mirjam, već kao zastupnik u parlamentu. Govorili ste o važnosti automobilske industrije za države članice. Ja e, ne znam e, je, e, jesmo li mi odlučili uništiti automobilsku industriju temeljem Brexita, to mi nije jasno, ali u svakom slučaju ovo je važna industrija. U svakom slučaju infrastruktura za to postoji, ali infrastruktura za smanjenje CO2 još ne postoji trebamo imati obvezujuće gornje granice, politiku gornjih granica. E, što komisija može učiniti? U Europa E, treba poticati države članice, a što komisija može učiniti kako bi potaknula države članice, kako bi države članice uspostavile tu infrastrukturu, jer ako to ne učinimo, onda e, će nas neko preteći i ta budućnost automobilske industrije neće biti u Europi, a to će biti tragedija. Hvala gospodin Petrule. E, hvala lijepa, gospa Hvala što ste mi dali riječ. Mm, Poštovani povjereniče, ja podržavam vašu strategiju, pozdravljam i vašu strategiju i vaše ambicije. Strategija koju ste predložili integrira nekoliko različitih strategija i mislim da ste to, u to uključili i određenu zdravu dozu eurocentrizma. Podržavam ambicije u odnosu na akumulatore, baterije, no vjerujem u e, europsku politiku proizvodnje najboljih električnih automobila. Mi proizvodimo najbolje zrakoplove u svijetu, pa mislim da možemo preuzeti i vodeću ulogu kada je riječ o električnim automobilima. Ja sam optimist i vjerujem da se to može ostvariti. Pa i sam Tesla je rođen u Europi zahvalan sam što ste spomenuli naše odnose e, s potrošačima. E, vlasnici poduzeća su dobro organizirani, pa i radnici, ali ponekad su potrošači ti koji izvuku deblji kraj. Stoga me zanima koje preventivne mehanizme i mehanizme kontrole komisija ima u svojim rukama kako ju industrija ne bi manipulirala. Hvala gospodinu Hvala vam. Povjereniće, pa ne bismo niti trebali sve ove skandale sa provjerama emisija a, a da bi svejedno e, proizvodnja čistih automobila trebala biti prioritet jer znamo koliko je to važno za zdravlje naših građana i za ispunjenje naših klimatskih ciljeva. Trebaju nam ambiciozni ciljevi, no još je važnije osigurati ostvarenje tih ciljeva u praksi. Možemo razgovarati i o nekim visokim ambicioznim ciljevima, ambicioznim e, vrijednostima, ali tu je i provedba. Ako želimo to provesti, mora postojati veza između procesa i podrške inovacijama. Naime, čista mobilnost i dalje je prioritet politika istraživanja, dekarbonizacija, kružno gospodarstvo. Sve su to značajna pitanja. Moje pitanje je što planirate e, da e, osigurate da sljedeći FP9 poveća e, tu sposobnost Europske unije ostvarivanja ciljeva. I mislim da mi svakako želimo biti predvodnici na području čiste energije. Hvala. Gospođa Lukačevska. Zahvaljujem pa uspjeh e, nije zajamčen postavljanjem najviših ciljeva. Uspjeh je ono što se može ostvariti. Ako govorimo o čistim automobilima, o e-automobilima, e, cijena je velik e, Problemi su veliki. Prvo je problem sa cijenom. Oni moraju biti takvi da ih ljudi mogu kupiti, da se ih mogu priuštiti i da ih mogu puniti. E, I naravno e, bitno je da mogu prijeći ne samo 100 km, nego nekoliko stotina kilometara na jednom punjenju. E-automobili trebaju dva metala, lit i kobalt za proizvodnju a oni se e, proizvode u Zambiji, u Čileu i Južnoj Americi. Je li komisija analizirala da li e, je osigurana mogućnost trajne dostave tih elemenata i to iz zemalja koje nisu baš stabilne zar e, ta, ta okolnost ne ugrožava cijelu ideju proizvodnje ovih e, automobila? Hvala vam. Gospođa Laja Sender. Zahvaljujem. E, pridružujem se onim zastupnicima koji su vam poželi brzi oporavak. Imam nekoliko pitanja. Jedan se nadovezuje na ovo što su rekli prethodni zastupnici. A to je je li bilo e, moguće dobiti što je prije moguće sveobuhvatnu analizu životnog ciklusa svih e, individualnih sustava goriva, dizela, električnog plina, vodika i tako dalje. Možete li nam osigurati taj, takav komparativni pregled kako bi e, se omogućila puna studija učinka na okoliš svih tih e, goriva. Naime, imamo brojne informacije koje su vrlo kontradiktorne, proturječne. E, CEF e, Connecting Europe Facility, dakle, često bio i izvor financiranja. Zanima me da li će u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru postojati mogućnost da se osnaži CEF kako bi se platilo, e, odnosno financirala ova promjena u mobilnosti Europske unije. Rekli ste da ne možemo imati sustav bonusa malo jer bi ga bilo teško provoditi. Međutim, u preporukama govorimo o primjeni anticikličnih e, mjera i e, moguće dogovor u Njemačkoj bi također išao u tom smjeru. Dakle, je li moguće koristiti ovu vrstu ili ovaj izvor poticaja? Vaša prezentacija sa 12 milijuna radnih mjesta, 4 milijuna u sektoru proizvodnje baterija, odnosno akumulatora. Imate li neku vremensku perspektivu u kojoj to očekujete? Pokušajmo dakle unijeti pomalo perspektive u neke od ovih stvari koje su do sada rečene. U osnovi Mnogi među vama su govorili ne samo o cilju 30% o kojem smo ranije govorili, već su tome dodali još nešto, a to je dugoročni cilj od e, za 2040. godinu i vrstama sagorijevanja. U prijedlogu koji dajemo, e, svi prijedlozi su dakle do 2030. godine e, F, podjela tereta i e, tako dalje. Dakle, u svim tim prijedlozima i to je isto tako u okviru obveza iz Parijskog sporazuma o tome da se trebaju smanjiti emisije do 2030. godine i svi naši ciljevi usmjereni su upravo na e, taj cilj. Dakle, vlade i planovi e, imaju akcijske planove za zaštitu okoliša, za klimu. Dakle, e, to je prva stvar. A druga jeste da je naš prijedlog graničen na e, ugljični dioksid, a ne na dušikov oksid ili pak na čestice. Ja inače podržavam i prijedlog povjerenika Velea, baš kao i povjerenice Vjenkovske na tom planu. Kada god ima visoke koncentracije čestica, onda tu također trebaju djelovati i lokalne vlasti. U različitim državama članicama e, sustav je drugačiji i e, ponekada je to centralna vlast koja ima ovlasti na svim razinama, a ponekada se radi o lokalnim vlastima ili pak o upravi velikih gradova. No ovdje se bavimo emisijama ugljičnog dioksida. Međutim, nije to samo stvar ugljičnog dioksida, ovdje se bavimo i elektromobilnošću i isto tako e, e, o vozilima sa nultom ili niskom stopom emisija i u tome razlika s prethodnim paketom. Ja e, ovo podastrem dakle parlamentu, ali želim ovdje e, biti dobar posrednik odnosno s parlamentom. Moj glavni problem je s jedne strane nedostatak infrastrukture, a s druge strane nedostatak političke volje. Borio sam se zajedno s vama, borio sam se u trijalozima, u komisiji, posvuda. A sada moramo koristiti i druge elemente, direktivu o alternativnim gorivima primjerice. I e, moramo vidjeti e, što ćemo moći napraviti sa EFSU-om kako bismo ostvarili te ciljeve. U svakom slučaju komisija će tu učiniti što, sve što može. Moramo također vidjeti kako će izgledati konačni proizvod Gospodine Turmes, e, vi ste djelovali na možda malo spektakularan način i govorili o imenima nekih ljudi koji bi se tu trebali vidjeti. Ali u svakom slučaju uvjeravam da smo mi se konsultirali sa svima i učinili smo to na transparentan način. Sa svima smo se sastali, sa sindikatima, i njih se trebali saslušati. Oni su zaista zabrinuti što će se dogoditi sa njihovim e, sa, prekvalifikacijama jer ćemo trebati novu vrstu vječina za e, električne automobile. E, a tu su i e, punjači koji su bitni, dakle baterije i električna vozila. Za sada ne predvodimo na tom planu, ali možemo to postići. E, moramo to napraviti prekvalifikacijama i to na pametan način. Jer ova industrija treba biti dobra i za potrošače, ali isto tako i za radnike u automobilskoj industriji. Dakle, ovo što smo vam sada sve iznijeli, gospodin Turmes, sve je to e, sasvim u redu. Puno puta sam rekao da sam se bavio različitim vrstama izvješća. Proučavao sam mnoge tehnologije, a ovaj prijedlog smatram vrlo uravnoteženim. Vi ćete ga naravno poboljšati, ali važno je da prijedlog bude uravnotežen. Trebaju se također sagledati i sve posljedice amandmana i kakav utjecaj to može imati u različitim dijelovima Europske unije. Nadalje, naravno, prijedlog je ovdje samo za do 2030. godine, ali to se može brzo promijeniti. Vidjeli smo što se dogodilo s električnim biciklima i e, motociklima. Zatim smo raspravljali o baterijama, e, što je s litijumom, što je s, litijem, što je s kobaltom i odnosima s Kongom, grafitima, grafitom. Dakle, mi želimo financirati baterije za budućnost. to s um, masovne, proizvodnjom masovnim razmjerima u Kini i tako dalje. A sve ove promjene događat će se i s električnim vozilima. Glavni problem je nedostatak infrastrukture u ovom času. No, imat ćemo i e, projekte sa posticajima i e, oni koji se prve jave za te projekte imat će e, mogućnost da ih se financira. Kombinirat ćemo to i sa strukturnim fondovima. Čuli smo i pitanje vezane za masu vozila. E, studije utjecaja su e, se bavili različitim aspektima, e, različitim parametrima, o tome treba li ili ne treba imati iste kriterije za sve proizvođače. Odlučili smo se za to da našim prijedlogom e, omogućimo bolju prilagodbu referentne mase te e, da se izbjegne poticaj da se poveća masa vozila. A e, zahvaljujući našem pristupu neki od parametara će e, postati manje važnima. E, moramo također mjeriti emisije ugljičnog dioksida za svakog proizvođača vozila. Moramo uzeti u obzir same emisije i pitali smo zašto E, se e, one ne uzimaju kroz cijeli životni vijek vozila. Bilo je više pitanja u tom smislu. U našem prijedlogu e, radi se o načinu mjerenja novih ciljeva ugljičnog dioksida. Treba zapravo uzeti u obzir činjenicu da smo htjeli izbjeći e, dvostruke vrste propisa, a istovremeno e, smo htjeli izbjeći da proizvođači automobila budu odgovorni za emisije izvan sektora, što ne bi bilo pozitivno. Ovo što sada predlažemo smatra se u potpunosti u skladu s drugim politikama Europske unije, u skladu dakle, sa svim programima zaštite okoliša kao i sustavom ETS-a. Gospođa e, Majster pitala je o biogorivima i zašto nisu uključeni u ovu uredbu. Pa to je zato što tražimo jasne odgovornosti i to u skladu sa e, najboljim, odnosno boljim propisima. Naročito kada vidimo da neke vozila mogu funkcionirati na tradicionalnim gorivima i sa novim gorivima. a e, mi moramo reći da dio toga pokriveno i drugim propisima. E, primjerice sustave ETS-a i električna vozila. Dakle, različiti e, propisi zapravo omogućavaju da izbjeglemo preklapanja i da se jasno odrede odgovornosti. E, postavljeno je i pitanje zašto se e, struja ne proizvodi za obnovljivim izvorima energije. emisije stakleničkih plinova iz e, sektora energetike smanjuju se brže nego bilo u kojem drugom sektoru, a s obzirom na nove politike i revidirani ETS i revidirana direktiva o energiji imamo e, dobre razloge da vjerujemo da ćemo do 2030. godine E, imali, e, imati e, jako malo emisija 2030. godine, dakle. A emisije iz baterije hibridnih električnih vozika mla biti puno manji. Naročito kad se uzme u obzir proizvodnja goriva i proizvodnja električne energije. A električna vozila na baterije 2030. godine bit će 70 do 75% će imati manje emisija nego mm, klasično vozilo na gorivo. Na razini država članica S obzirom na miks energenata 2030. godine kada se budu koristili baterije vidjet ćemo da će se to smanjiti i smanjit će se u 22 države članice. Evo, to su bili moji odgovori na vaša pitanja i računam na vaš odbor da pripremite jako stajalište koje će omogućiti da se u pregovorima s vijećem finalizira ovaj vrlo važan zakonski propis koji će omogućiti da se smanje emisije stakleničkih plinova i poboljša zdravlje naših građana. Hvala lijepa povjereniče, vidjeli smo da se za ovaj e, propis e, i sigurno će surađivati s gospođom e, Dali izvjestiteljicom. Hvala, sada ćemo uskoro preći na sljedeću točku dnevnog reda. Uh, Dragi kolegi, molim vas da sjednete na svoja mjesta. Možemo nastaviti s radom. 21 jezik i kao što to običajeno dosje imate na aplikaciji e-meeting. Također se dobro... A sada prelazimo na međuinstitucionalne pregovore dakle ne treba vas ni predstavljati. Pozvali smo vas e, na prezentaciju. Hvala draga predsjedavajuća, hvala zastupnicima odbora na ovom e, godišnju razmjenu gledišta. Ovdje se radi o mom prvom e, godišnjem saslušanju u svojstvu ravnateljice CDC-a, iako sam ovdje bila već u drugom svojstvu. Želim vam zahvaliti na vašem na pripremi e, rješavanja pitanja okljevanja, cijepljenja i smanjenja procijepljenosti u Europi. E, želim zahvaliti zastupnici Konečnoj, Katarini Konečnoj na njenoj stalnoj podršci i također želim zahvaliti isto tako i predstavnicima što smo radili 2017. i što namjeravamo raditi 2018. Dakle, predstaviti naše prioritete. Dakle, antimakro mikrobska otpornost je najveći problem našeg vremena i bit će dakle glavna tema na kojoj ćemo raditi narednih godina. Dakle, radi se na rezidentnih e, makrobiopskih e, sojeva koji su objavljeni prošle godine. Borba protiv e, bakterija koje su otporne na više stru... nekoliko lijekova je nešto na čemu ćemo morati raditi mom, dakle, sestrinskim organizacijama. Tu se radi s jedne strane o drugoj e, zajedničkoj um, e, interagentskoj e, analizi o potrošnji i rezistentnosti o antimikrobija. I imamo isto tako tinja, dakle to je jedan od pristupa fenomenu antimikropske rezistentnosti. 2018. dalje ćemo pružati potporu Europskoj komisiji glede provedbe eh, akcijskom planu One Health Approach i globalnom planu godine sa glavnom upravom Sante i temeljem poziva eh, i uslijed poziva država članica. Također ćemo napraviti procjenu opterećenja koje predstavlja antimikropska rezistencija i e, napraviti analizu prevalentnosti prevalentnost i e, teret bit će ove analize, dakle prevalentnost teretu bit će e, objavljeni u 11. mjesecu tekuće godine. Još jedna važna stvar za nas ticat će organizirali smo nekoliko manifestacija ove godine i dalje ćemo raditi uveliko na tome 2018. godine. Želim naglasiti neke od aktivnosti, osobito e, glede povišanja procijepljenosti i rješavanja pitanja okljevanja e, cijepljenju. Jedno je da smo osobito putem eh, komuniciranja o cijepljenju. Prošle godine je u Kastanju održan Europski zdravstveni forum i organizirali smo radionicu pod naslovom kako rješavati eh, pitanje okljevanja cijepljenja u ovim izazovnim vremenima i kako dakle uspješno preći sa istraživanjem. Na eh, tijekom tjedna e, imunizacije u četvrtom mjesecu imat ćemo komunikaciju o e, socijalnim medijima i staviti na raspolaganje alate e, zdravstvenim radnicima i objaviti informacije o ovom opterećenju. Dakle, ima pitanje procijepljenosti u Europskoj uniji i okljevanja cijepljenja. Dakle, također želim izraziti svoju podršku vama i stavit ćemo vam na raspolaganje nove ključne informacije. Nove dokumente ćemo objaviti ove godine o HPV-u i o cijepljenju HPV stiče e, procijepljenosti. HIV, AIDS, hepatitis i tuberkuloza su pri vrhu ljestvice naših prioriteta. Kako bismo zadovoljili ciljeve održivog razvoja, moramo ubrzati borbu protiv ovih triju bolesti. Dakle, 24.3. kako bi se ograničilo e, pojave hepatitusa. Imat ćemo, glavni događaj će biti skupština, e, e, što se pak tiče hepatitisa, predložit ćemo program za nadzor hepatitisa zajedno sa svjetskom non stop dakle svih 65 dana u godini. E, radimo analizu novih mogu Objavili smo već dvije ove godine. Imali smo salmonelu e, u Laguni i e, žutu groznicu u Brazilu. Na desnoj strani ovog slajda, kao što vidite, koristimo i suvremene tehnologije. Ovdje imamo analizu genoma za antimikropsku resistentnost sustava ravnog upozorenja u Europskoj uniji i e, koristimo i e-zdravstvo tehnologije za analizu rizika i jedna u državama članicama. 2017. E CDC radio na jačanju svojih tehničkih sposobnosti biti korisno jeste, e, zanimljivo jeste da vidite kako koristimo financijska sredstva. Imali smo 58 milijuna prošle godine, kao što vidite imamo preuzete obaveze za 99,8% tih sredstava i već smo isplatili 81% i vidite to nas vodi do naj niže razine količine novca ikada koje smo vratili komisiji. Zaključno bih željela reći da evo, kroz dva mjeseca ECDC trni cilj da učinimo e, život ljudi u Europi sigurniji od bolesti. Hvala. Hvala vama, ovo je bila jako zanimljiva prezentacija. Imamo dosta kolega koji se javljaju za riječ. Prije što dam riječ gospođi Konečnoj, jer ona je naša osoba za kontakt sa ECDC-om, odnosno najprije njoj dajem riječ. Izvolite. vam. Poštovani, poštovana predsjednice, oko e, vaših aktivnosti iz 2017. Vi ste nazočni u svim pregovorima i e, doista nam možete dati novu perspektivu na ovu problematiku. Želim vam čestitati i poželjeti vam i nadam se da će se da ćete ostvariti preseljenje u novu zgradu i čvrsto vjerujem da će upravo ta nova zgrada u kojoj ćete preseliti pridonijeti još i boljem vašem rade u dobrom okruženju. Mi vam možemo jedno osigurati dobre uvjete i drago mi je da se komisija odlučila za ovo preseljenje jer doista nije više bilo prihvatljivo u kakvim prostorijama ste morali raditi. Zahvaljujem vam na prezentaciji HIV-a, tuberkuloze i tako dalje. Vi ste doista jedini koji nam možete dati prave informacije o svim tim infektivnim bolestima. Vaš rad na ovoj temi je izuzetno značajan možda se pripremili za borbu protiv ovih bolesti. Jedno kratko pitanje o cijepljenju. Drago mi je da ste progovorili o toj temi i da se bavite tom temom. Vaši stručnjaci se svakodnevno bore s mitovima koji zapada razina procipljenosti. Naime, 2017. se to godilo u u Austriji, i Italiji. Smatrate li da su projekti koji to suzbijaju bili dobri, jesu li imali kakvog učinka, e, imate li planova razviti e, projekte za druge e, zemlje? Naime, Italija ima sada probleme velike sa ospicama, ali nije to samo tamo problemi. I u Njemačkoj i u drugim zemljama se pojavljuju ti problemi E, ja bih željela da e, broj Evropljena koji pati od te zarazne bolesti sve više pada. Svakako ćemo se time baviti. Hvala vam i na e, radu na temi antimikrobne rezistencije. Doista mi se čini da je šteta da nismo uspjeli prisiliti industriju da se na adekvatan način pozabavi tom temom. Naime, industrija e, ne uviđa e, tu ugrozu, no doista događa se da pacijenti umiru od prilično banalnih bolesti, naprosto zato što e, je otpornost na na lijekove takva da E, oni ne djeluju. Znam da to nije vaša ključna zadaća, vaša ključna zadaća je pružiti nama informacije, no mislim da ipak trebamo svi zajedno prisiliti industriju da se e, uhvati u koštac s tom temom. Hvala. Hvala vam gospođu Konečna. Sada dajem riječ zastupnicima koji su se javili za riječ. Gospođa Vivasin. Hvala, hvala predsjednice i želim dobrodošlicu Želim vam dobrodošli u Europski parlament. Dobro sam poznavala vašeg prethodnika. Dobro, dakle, vi ste zaduženi za infektivne bolesti. Dakle, pitanje kako pokušati anticipirati borbu protiv tih e, bolesti. Vi ste puno govorili, ali želim vam govoriti ne bolesti. Dakle, pitanje kako pokušati anticipirati borbu protiv tih e, bolesti. Vi ste puno govorili, ali želim vam govoriti. je najveći otpor cijepljenju. 42%, 42% ljudi okljeva prije cijepljenja. Ali treba se pitati zašto je tome tako? Zašto toliko ljudi, ljude koji im tvrde da se trebaju cijepiti? Jer bilo je puno sukoba interesa između stručnjaka koji su bili e, šefovi. Tako smo imali skandal gripe H1N1 jer smo u Francuskoj kupili više od 90 milijuna doza pojedinačnih doza. Dakle, nije to pao s neba. To ima razloge. U Italiji se isto tako ljudi ne slažu s tim. Dakle, šta se radi? Onda im se nametne obveza cijepljenja. Vidite, tu treba napraviti studiju, jer obveza čeno i procijepljenost je jako dobra jer ljudi jednostavno imaju povjerenje u svoje vlasti. Dakle, što se mene tiče, ne radi, neće obveza cijepljenja ponovno uspostaviti povjerenje. Dakle, to je prva stvar. Kao drugo, brojni su zahtjevi. Naime, kada Svjetska zdravstvena organizacija kaže da treba biti 95% procijepljenosti kako bi se cijepljenost za tako što prije se, se govorila 70%, pa su prešli na 80%, sad 95%. Pa koja to znanstveno temeljena studija dokazuje? Drugo, kada govorimo o cijepivima, evo, često e, se u Francuskoj cijepilo e, bolesti od koje se cijepi. Dakle, moje pitanje je da li možete napraviti studiju troška i koristi za svaku od ovih bolesti. Zatim imamo cijelu priču oko adjuvansa. E, dakle, znate, aluminij i drugi teški metal i teški metal, dakle imate li analize o sa vašim prethodnikom sam govor, radila na narkolepsiji kada je tu se radilo na, u Švedskoj i Finskoj. Zatim zadnji skandal, šta znate o cjepivu protiv denge? Dakle, Sanofi su napravili to cjepivo, 700 tisuća djece u Filipinima su prekinuli s cijepljenjem. Dakle, kao što vidite, s takvim skandalima ljudi imaju, sumnjaju u cijepljenje. Dakle, što nam možete reći o tom cjepivu protiv denge? Ja sam e, se obratila Europskoj agenciji za lijekove, još nisu dali autorizaciju, ali vidite, sve to, dakle, doprinosi toj sumnjičavosti. Hvala. Direktorici i zahvaljujem na prezentaciji e, suradnje i rada vašeg na različitim pitanjima, a koje su i tema izvješća parlamenta na vlastu inicijativu. Zahvaljujem e, na, e, na imamo i neke primjere kada je na poticaj parlamenta upravo su provedene određene mjere. Doista ne koristi da ovdje e, imamo mišljenje da postoji neka potreba za izmjenama, ali ako vi onda to na kraju ne planiranja. E, drugo imamo sam razvoj proračuna. Moje pitanje je upućeno da li smatrate da je ECDC dovoljno e, financijski opremljen za sljedeće godine kako bi se nosio da ovoga, predstavite to kao želju djedu Božićnjaku već e, doista koja je vaša realna procjena u tom smislu e, možete li sa proračunom obavljati svoje zadaće i treće, a to je opet kompliment vama, što se tiče informacija i transparentnosti, da je to izuzetno dobar primjer to služi ne samo stručnjacima, već i prosječni potrošač e, može tim, se nositi s tim jasnim preglednim grafikonima i e, mislim da je na taj način e, vi suradnju. Zahvaljujem. Gospođa Meissner. Hvala vam. Koje proizlaze E, iz zdravstvene skrbi. Rekli ste da će u studenome biti objavljena jedna publikacija na tu temu i za vrijeme nizozemskog predsjedanja je e, prioritet bio na toj temi koliko ja znam koje nastaju temeljem antimikropske rezistencije. Postoji li možda ovo je bila nacionalna dakle, politika, no e, mi trebamo uvijek gledati slučajeve najbolje prakse, učiti nešto od njih. Koje iskustva vi imate s time i je li to možda isto ne zanimalo? Hvala, gospodin Pot. Hvala. A hvala i na e, svemu što radite. Imam vrlo jednu lekcija koje su se pojavile. Maziković. Hvala. Ja bih se ispričala na kašnjenju. Avion iz Slovenije danas značajno kasni. Možda ću sada reći nešto što je za vrijeme prezentacije bilo sasvim jasno, nažalost nisam čula prezentaciju. No evo, rekla bih da rad u ovom upravnom odboru ECDC-a jest doista rad koji je izuzetno transparentan. tu transparentnost trebamo zahvaliti ne samo e, generalnom direktoru, već e, cijelom e, timu koji, je, koji priprema doista dobre materijale i na, na temelju tih materijala mi možemo dobro raditi. No ja bih dodala nekoliko aspekata. U svjetlu budućih izbora 2019. Sigurna sam da e, će rezultati ECDC-a biti važni da se uvjeri građani da je prava dodana vrijednost ovdje doista dodana vrijednost. Mislim da nam trebaju jako vidljivi pokazatelji. Evo ću neke primjere kako ECDC e, rješava pitanja zdravstvene nejednakosti među različitim državama Europske unije i kako ili koji je bio jedinstven doprinos ECDC-a diljem Europske unije i u kojoj mjeri je ECDC sprečavao preklapanje aktivnosti između država članica, agencija i samog ECDC-a. Također, kako znanstvenici osnažuju zdravstvenu sigurnost za europske građane od potencijalnih zdravstvenih ugroza. U tom smislu mislim da e, ima dosta pozitivnih učinaka unutar Europske unije pa i među europskim građanima i ako oni žele saznati nešto više o rezultatima, vrlo jednostavnim rezultatima, tu bi e, i zastupnici Europskog parlamenta mogli odigrati veliku ulogu da to objasne našim građanima, jer sada i u kontekstu Brexita i izazova s kojima smo suočeni, mislimo da nam je svima jasno da je bitno znati kako prikazati dodirnu e, Zahvaljujem e, direktorici na rad i tu se doista slažem sa kolegicom e, Sofijom transparentnost rada i same uprave. Ono što nam se čini da nam treba u većoj mjeri jest veća interakcija s Europskim parlamentom. To je nešto kroz našu nazočnost na ovakvim saslušanjima. Mi smo sada u trenutku kada su e, okljevanje oko cijepljenja i antimikropska rezistencija najveće prijetnje zdravlju u Europskoj uniji. Mi unutar ECDC-a ne e, odabir da e, e ne da ECDC ima izravnu informativnu kampanju, već da se odluči za kampanju e, preko nacionalnih agencija, izgleda da to nije toliko učinkovito koliko bi, jer podizanje svijesti kroz nacionalne agencije nema uvijek iste rezultate. I stoga doista mislim da izravna kampanja, pa i uz pomoć Europskog parlamenta, bi bila od velike koristi i pomoći. Hvala. Hvala. E, imam i e, gospođe Megines. E, znači EU 28 ili EU 27 plus Ujedinje kraljevina, e, što, kako koje su sada same po sebi razumljive, kako bi to moglo funkcionirati. Hvala. Gospođa Amon, e, vi imate riječ, evo hvalili su vas. Da, hvala. Srdečno zahvaljujem na svim komplimentima koji su išli na Bilo je nekih pitanja oko cijepljenja, okljevanja e, vezanog u cijepljenje, ali i projekata koje sam spomenula. Projekti koje sam spomenula u Austriji i Italiji, cilj je bio da se pomogne prilagoditi smjernice koje imamo te e, paket alata za komunikaciju uglavnom s roditeljima koji okljevaju cijepiti djecu i to kroz nacionalni setting. Mi smo e, shvatili da je bitno te informacije imati u nacionalnom kontekstu i stoga to radimo ne samo za Austriju i Italiju, to je bilo prošle godine, već i za druge zemlje i to činimo na njihov zahtjev a neke zemlje i same provode takve aktivnosti. Toliko o cijepivima. Gospođa Rivasi, vi ste e, imali dosta točaka oko okljevanja e, vezanog uz cijepljenje. Spomenuli ste da je u podlozi svega povjerenje, a to povjerenje e, je smanjeno ili nestalo. Povjerenje onih koji zagovaraju cijepivo, pa povjerenje prema onima koji bi trebali zagovarati e, cijepivom, znači radnicima u zdravstvenom sektoru. Naime, među samim e, zdravstvenim radnicima čak postoji prilične sumnje i okljevanja. No ono što smo utvrdili jest da e, to okrivanje oko cijepljenja ne možemo riješiti jednom mjerom koja će biti za cijelu Europu. Vi morate ući u detalje, morate se pozabaviti time zašto ljudi okljevaju. E, nekad je to samo pitanje je koliko je to lako provjerivo. Neki ljudi se ne cijepe zato što je to komplicirano. Neki ljudi se ne cijepe zato što ne vjeruju cijepivima. Znači, postoji tu dosta nijansi, dosta odrednica tog, tog okljevanja. A, a ovisi sve naravno i o tome koje cijepivo imate E, znači okljevanje u odnosu na cjepivo za HPV je drugačije nego u odnosu na cjepivo za ospice primjerice. Svakako želim naglasiti složenost ovih pitanja. Dakle, što mi radimo? Mi smo razvili jedan paket alata koji treba pomoći zemljama poboljšati komunikaciju s osobama koje okljevaju oko cijepljenja. Naravno, bavimo se i različitim pristupima zemalja kao što su Italija, Francuska, koje imaju primjerice obvezu cijepljenja, dok druge zemlje imaju drugačije da se dogoditi, a i o tome smo razgovarali sa državama članicama E, da, da neće baš sve mjere funkcionirati u svakoj zemlji. Stručnjaci za javno zdravstvo mogu sve to pregledati, mogu odlučiti koje mjere bi dobro funkcionirale u njihovom kontekstu. Znači, niko ne bi pomislio da će postojati toliko okljevanje oko uzimanja tog cijepiva. Jer bolesti imaju različiti potencijal prijenosa. Ospice su izuzetno eh, prenosive, zarazne su nuspojave. Apsolutno je točno da trebamo pratiti nuspojave, da moramo imati bojiti. I stoga eh, se traži taj eh, takozvani post marketinški nadzor odraditi. Zatim Marilina Kopa je postavila pitanje o kampanjama i o No, rekla sam već, cijeli kontekst treba prilagoditi nacionalnom kontekstu, nacionalnoj situaciji. Nisam industriju da počne raditi na tim pitanjima. Industrija je važan partner naravno u ovome, ali sigurno nije jedini partner. Doktore, veterinare, sve njih moramo okupiti za jednim stolom i vidjeti što mogu svi oni učiniti i po određeni broj godina imamo jedan dio naše web stranice posvećen tome da države članice stavljaju svoje nacionalne smjere, stavljaju na raspolaganje i mi potičemo razminu tih materijala i interakciju oko tih na sva pitanja. Ano, e, što se tiče medicine, tu smo u proteklim godinama doživjeli određenu stabilizaciju, ali trend a B nije dovoljna jedna aktivnost. Znači treba vam više aktivnosti kroz druge e, duže razdoblje. linija, ako imate infekciju, koja je otporna na to, onda imate jako mali da, da ih nemate. Što se tiče izrade proračuna ili razvoja proračuna, proračunom koji imamo. Mi možemo naznačiti što bismo još više mogli odraditi da imamo veći proračun. Mi smo već i u predlogu proračuna naznačili koje su to potencijalna područja e, gdje možemo odraditi više, no sve ovisi o, o tim raspravama. Znači, s onim što imamo, činimo što možemo. Da imamo više, činili bismo više. Zadnje pitanje bilo je vezano uz Brexit. E, to je nešto što je tako neumitno e, i nadvilo se nad svima nama. E, analizirali smo to sa nekim djelatnicima iz Ujedinjene kraljevine. Oni su naravno zabrinuti što će s njima biti. Mi slijedimo sve pregovore kao mreža agencija, to nije nešto što utječe samo na ACDC. Znači ti pregovori utječu i na druge agencije. Analizirali smo koje ugovore imamo, kakvu suradnju imamo sa institucijama iz Ujedinjene kraljevine i što možemo učiniti nakon e, ožujka 2019. Mi ćemo na kraju se morati uklopiti u ono rješenje koje bude ispregovarano na razini Europske unije. Mislim da je nepotrebno i reći da mi već i sada imamo suradnju i sa neeuropskim zemljama oko nadzora, e, detekcije prijetnji i slično. Morat ćemo na ovaj ili na onaj način vidjeti kako uključiti Ujedinjenu kraljevinu u naša nastojanja, bez obzira na to koje rješenje pronađemo. Evo, nadam se da sam odgovorila na sva pitanja. Hvala vam. E, da ostanete, dakle. Maybe you do the report back while she goes to sit. I'm sorry? Maybe you do the report back while she goes and sit. Briefly, uh, since I had to report back on you uh, Kratko ću vam sada er, e, ja govoriti jer vam vas moram izvijestiti o interinstitucionalnim pregovorima. Trenutno se radi na dva dosija. Jedno o izmjenu uredbe o postupcima, to tako o Europskoj agenciji za lijekove. E, Počeli smo sa prvim sastankom za vrijeme bugarskog predsjedništva, dakle u siječnju ove godine i razgovarali smo o prijedlogu koji postoji, a dva su zakonodavstva već su ostvarila dogovorio oko financijskih e, sankcija e, i e, drugoga vezano za medicinske proizvode. Vijeće je podržalo neke od naših amandmana, međutim postoje osjetljiva pitanja vezan za prihod agencije 21. veljače. I jučer smo održali prvi neformalni trijalog o e, uredbi o veterinarskim medicinskim proizvodima. Bavili smo se prioritetima parlamenta. Obe instituta da je dio toga djelomično pokriven prijedlogom vijeća osjetljivo pitanje kao što je tematski blok borbi protiv antimikrobne rezistencije, zatim vezano za odobravanje puštanja lijekova na tržište, te vezano za na e, e, na stručnu procjenu do 27. veća kada će se održati dakle drugi trijalog. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. E, razmjena gledišta s predsjednikom komisije i ravnateljicom John Van iz glavne uprave Sante. Izvolite o lajmskoj boreliozi. Hvala lijepa na pozivu. Sve više europskih građana su u današnje vrijeme izloženo riziku lajmske borelioze. Doktorica Aman će vam uskoro dati informacije o samim podacima i epidemiološke aspekte te bolesti. A mislim da Radi se najme o bolesti koja je prisutna u svim državama članicama. Lajmska borelioza zaista jako zabrinjava. U e, Europskoj to je jedna od najrasprostranjenijih bolesti koje se prenose putem vektora. Veća u sjevernijim dijelovima Europske unije kao i e, na e, većim visinama što je može pretvoriti u endemsku bolest. Iako ovo nije bolest koja se tek sada pojavila, epidemiološke opis te bolestih dijelova Europe ne mogu se uspoređivati s obzirom da se u tim zemljama koriste različiti dijagnostički testovi. Treće, čini na europskoj razini. Prema tome, obavijesti o bolesti su nestandardizirani, a također nema obvezne prikupljanja podataka. Ali i bez svih tih podataka možemo reći da E, ta bolest e, zabrinjava. Odluka parlamenta i vijeća 1082 je e, tu i govori o epidemiološkom nadzoru bolesti. ECDC je zato odgovoran, a namjera je da se ostvare usporedivi i kompatibilni kriteriji prema kojima se određuje o kojim se bolestima trebaju prikupljati podaci. Trenutno se radi o 51 e, zaraznoj bolesti koji su podvrnuti nadzoru Europske unije. A ono što je jako važno da vam jutro kažem da se taj treba li se e, lajmska borelioza uključiti na popis zaraznih bolesti koje treba nadzirati na razini Evropske i na, praćenju bolesti i e, mogućem nalaženju cijepiva. Osim toga, popratni projekt Europske investicijske banke za inovacije je e, tu kako bi se specifično usmjerio na traženje e, cijepiva protiv lanske borelioze. Hvala sada gospođa Amana. Hvala lijepa. Ono što ja želim e, načiniti je da vam dam malo više e, pozadine i e, druge informacije u odnosu na ono što je kolega upravo rekao. Landska borelioza je najčešća bolest koju prenosi krpelj. Radi se o bolesti koja je bakterijska i može liječiti antibioticima, te se ne smije zamijeniti sa E, encefalitisom koje prenosi e, koje prenosi e, krpelj. Lajmska borelioza nosi ime prema pokrajini u, u američkim državama gdje je ona ustanovljena. Kako se može dobiti ova infekcija koju prenosi krpelj? Tamo upravo gdje ima krpelj, e, u travama, dakle u travi, u grmljima, na otvorenim poljima. Ali ne samo u prirodi, također u urbanim parkovima ili u vašim vrtovima. Prema tome, e, mogućnost da se izloži bolesti je velika. E, klinička prezentacija ima tri faze. Prvo je rano javljanje koje vidite ovdje na slici. Eritrema, migrantna eritrema, zato što se proširuje crve, širi crvenilo. To je dakle vrlo tipičan znak lajmske borelioze. Jednostavno zato nije potreban laboratorijski test. E, e, jednostavno treba bolesniku, pacijentu dati antibiotike. Problem je međutim da se taj tipičan znak ne javlja uvijek, a niti dijagnostični testovi e, nisu uvijek pouzdani. I to je problem jer tu možete doći u sljedeću fazu akutne neurološke i kardiološki problemi. Tu se javlja neuroborelioza, a treći stupanj e, kasne faze bolesti to je artritis e, koji je dugoročan. Kolega je također govorio i o tome da epidemiološke pojave nisu dovoljno dobro poznate. Zbog toga što sustavi nadzora nisu isti u europskim državama, a osim e, toga sada se pokreću mjere kako bismo to promijenili krenuli smo u meta analizu svih dostupnih podataka u posljednjih 25 godina i vidjeli smo incidenciju od 11,5 ljudi na svako tisuću stanovnika. Dakle, 11,5 koji su zaraženi. Ali e, to je prosjek jer podaci koje imamo od 1 do e, tisuću ljudi nas svakih deset tisuća ljudi. Dakle, zaista su nam potrebni pouzdani podaci. Potrebno je također i serološko testiranje. Sustavno smo pokrenuli e, preispitivanje zato što vidimo da je se serologija jako malena u prvoj fazi, dakle 50% otprilike, što znači da 50% ljudi koji se zaraze, se, e, ta se zaraza ne otkrije u toj prvoj fazi. Što zapravo i jest glavni razlog iz kojeg kažemo da nam je potrebno imati bolji način dijagnosticiranja te bolesti. Dijagnoza postaje lakša što je bolest u naprednijoj fazi, u više uzmakloj fazi, ali tada je teže i liječiti tu bolest. Cijepiva nema. Cijepivo je postojalo, ali 2002. godine povučeno je s tržišta jer e, su se pokazali neki problemi, međutim nije nikada uspostavljena definitivna veza između tog cijepiva i artritisa. Sada pak postoji novi kandidat za cijepivo u Sjedinjenim američkim državama vodi se prve faze testiranja. E, prva faza znači jednostavno da će biti potrebno još dosta godina da se taj, e, da se to cijepivo potvrdi. A kao što smo čuli, e, u EU financiraju se informacije u tom smislu. Što se nas tiče, napravili smo informativne kampanju o tome što se može raditi kada nekoga e, ugrize krpelj. I isto tako informacije o tome kako to treba napraviti, jer što je krpelj dulje prisutna na tijelu, to je češća mogućnost da se borelioza prenese. Ako se to ne napravi, treba odmah dati antibiotike. E, ono što je pozitivno je da do sada nije primjećena antimikrovska rezistencija. U drugoj ili trećem stadiju bolesti antibiotike treba primati infuzijom. Od 2011. godine pokušavamo uspostaviti konsenzus. Objavili smo savjet o epidemiološkim aspektima, e, naročito o tome kako se lajmska borelioza širi u geografskom smislu, a spomenuli smo već e, i informacije o testiranju laboratorija. Tu smo ostavili i poveznice za naše web stranice sa svim informativnim materijalima o lajmskoj boreliozi, te kako je ona povezana s drugim bolestima koje prenosi krpelj. Najviše hvala vam. Sada predajem riječ zastupnicima javite mi. Hvala na ova dva izlaganja. Mislim da će puno ljudi biti jako zadovoljno kada vidi da u odboru za zaštitu okoliša se bavimo ovim pitanjem, jer diljem država članica za sigurnu motku bolest imamo jednu organizaciju gdje se govori tik, koja se zove TikTok, dakle razgovor krpeljima koja je promovira ovu temu kako oni koji su oboljeli da budu priznati. Dakle, imam neka pitanja, možda su neka već odgovorena, ali evo, postavit ću pitanja u ime onih koji su mi se javili. Dakle, oni se bore je da e, testiranje priznati u državama članicama, da li ste to namjeravali rješavati? zatim, što se tiče e, osviještenosti često ni zdravlje dijagnostiranja i liječenja lajmske borelioze da li ima e, nekih standarda i zadnje što se tiče standarda bolesti, statusa bolesti, evo sa zadovoljstvom sam čula da je od komisije da je napravljena revizija popisa i da će kroz dva tjedna biti predstavljen prijedlog, jer puno je ljudi koji trenutno boluju od toga, a neki e, stupiti u kontakt sa profesionalcima, zdravstvenim e, profesionalcima i e, ljudima koji se bave rekreacijskim aktivnostima. Dakle, nadam se u svakom slučaju da će to imati utjecaja na sve one ljude. Hvala.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 Dakle, kako možemo zajamčiti financiranje ovih eh, istraživanja i dijagnostika, laboratorijska dijagnostika je problematična isto tako jer brojni testovi brojne terapije treba puno vremena kako bi se počeli primjenjivati, a umeđu vremenu se bolest velikom brzinom razvija. Dakle, kako eh, unaprijediti ovo testiranje brže, što brže. Dakle, da li se može financirati dijagnosticiranje i laboratorijsko uopće? Da li se može dobiti više sredstava za studiju borelioze, da li se mogu formirati međunarodne ekipe, timovi, stručnjaka, liječnika svjetski stručnjaci i da li bi takva zajednička tijela mogla biti tijela gdje su zastupljeni? da je ovo pravi način da se skrene veća pozornost na lajmsku bolest. Mi smo imali i imao je vrlo tešku dijagnozu. Na svu sreću je dobio transplantaciju srca u vrlo kratkom roku, pa ga je to s poslom su vezani više uz prirodu i zato ih je bitno zaštititi cijepivom. I to je potrebno isto raširiti kao vijesti među strukovnim udrugama, e, među recimo svima koji rade u parkovima prirode, šumarima i tako dalje da ih e, baš od svih mogućih bolesti. E, tako da tu vrstu pismenosti trebamo osigurati svakako, e, odnosno reći da FSM cijepivo ne uključuje lajmsku bolest. Hvala gospodin Pok. Hvala predsjednice. Dobro poznat problem i znamo kako se zaštititi s tim i kako se nositi s tim, no za moje više kolege, osobito one koji se bave bolest može izbiti u područjima gdje je prije nije bilo i naravno u takvim područjima dosta je važno izgraditi bolest i njeno kretanje, jer to je jako važna stvar. Hvala. fazi imamo diagnostiku da se radi o limskoj bolesti, a za a potom se pretvori u amiotropsku e, sklerozu, dakle nešto što, je, što se ne može liječiti. Dakle, da li je uspostavljena neka veza? Evo sada se obraćam našim gostima. Evo, gospodin Rajan, izvolite, imate riječ prvi. Najljepša hvala. Ova rasprava pokazala je da postoje brojne veze u biti između teme o kojoj se danas govori, dakle, lamskoj bolesti i rijetki stjecaj okolnosti koji su doveli do takvih, e, do toga. I prva stvar koju trebamo ovdje raspraviti jeste pitanje uspostave dobrog e, temelja koji se tiču limskih bolesti, jeste da je to zarazna bolest, prenosna bolest koja, se, koja evoluira, kako i klimužan e, istraživački rad. Gospođa Ris je pitala koji su iznosi. Ja mogu potvrditi iznos od 40 milijuna za istraživačke programe. Dakle, došlo je do povećanja u ovom smjeru, ali prvi korak za nas je u svakom slučaju po mom mišljenju da se uspostavi dobra, čvrsta mm, Dobar. i da treba podržati pacijente na nacionalnoj razini u traženju jačih resursa, nacionalnih resursa za